razvodniti ovu direktivu. Glasajmo za nju sutra kako bismo u potpunosti ispunili unutarnje tržište za usluge u Europi. Hvala vam lijepo, hvala gospođo Koraca Bilt. E, ovime zaključujemo raspravu, a o izvješću gospođe Korace Bilt glasovat će se sutra u podne. Dolazimo sada do sljedeće točke dnevnog reda, to je izvješće e, gripa o carinskom zakoniku Unije. I sada ću zamoliti našu izvjestiteljicu da uzme riječ, ima na raspolaganju četiri minute. Gospođo Legrip, izvolite. madame euh, la présidente. Hvala gospođo predsjedavajuća, povjereniče, uvaženi kolege. Večeras smo se sastali kako bismo raspravljali tekst mog izvješća o um, Carinskom zakoniku Unije kao i o amandmanima slijedom pregovora u trijalogu, a koje sam vodila sa vašim službama povjereniče i onima predsjedništva između siječnja i svibnja 2013. godine. Posebno zahvaljujem predsjedniku Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača, gospodinu Malkomu Harboru, kao i službama parlamenta, općoj upravi za poreze i carinsku uniju, Ciparskom i Irskom predsjedništvu vijeća. Svi su srčano radili na tome tijekom nekoliko intenzivnih e, mjeseci i mislim da smo zajedno došli do dobrog konsenzusa, a glasovanje na parlamentarnom odboru 29. svibnja je to potvrdilo budući da je jednoglasno izaslano. Carinska unija je od ključne važnosti za Europu, ona je u središtu svih aktivnosti Europske unije od 1957. godine i potpisivanje ugovora iz Rima. To je stup na kojemu počiva unutarnje tržište i e, oko kojega e, su, je izgrađeno nekoliko zajedničkih politika Europske unije i ono, za njegov uspjeh zaslužne su sve države članice Europske unije. Sutra ćemo uistinu dati pravu kuru za pomlađivanje europskim carinskim propisima. Europski carinski kodeks već postoji 20 godina. I sjetimo se bitnih preokreta tijekom posljednjih 20 godina, ubrzanje globalizacije, intenziviranje trgovinske razmjene, tehnički i tehnološki napredak, dubinske promjene i izazovi s kojima se suočavamo, bilo da je riječ o tehnološkim rizicima, opasnosti od terorizma, opasnostima u području zdravstva te e, krijumčarenju i krivotvorenju. Modernizacija, pojednostavljivanje, pragmatizam, fleksibilnost, prilagodbe za države članice, to su ključne riječi ove reforme carinskih propisa koji smo htjeli usmjeriti na poduzeća. Htjeli smo za njih stvoriti povoljnije poslovno okruženje. Uklanjanje razlika u praksama e, država članica imajući kao temelj e, modernizaciju i učinkovitost e, bila je osnova naše zadaće. Osim nekih poboljšanja u ovome tekstu, navest ću samo najvažnija, važno je spomenuti i carinski postupak bez papira, poboljšanje konkretnih prednosti e, zbog statusa povlaštenog gospodarskog subjekta, što omogućuje pojednostavljenja za gospodarske subjekte, te e, poboljšanje povjerenja između gospodarskih subjekata i carinskih uprava. Sutra ćemo Europskoj carinskoj uniji dati nove alate kako bi mogla bolje surađivati sa carinskim upravama izvan Europske unije u jednom e, kontekstu e, koji obuhvaća sve, e, sve širu svjetsku scenu. Tu bih htjela dodati na ovaj popis i dogovorenu reformu privremenog skladištenja robe kako bismo dali veću fleksibilnost gospodarskim subjektima u baratanju robom. Zahvaljujući ovim instrumentima trebamo sada krenuti dalje. Zakonodavni proces reforme Carinskog zakonika je stao 2008. godine i tada je došlo do ekonomske i gospodarske krize koja je zatekla velik broj državnih uprava u državama članicama. Tu trebamo imati dobru volju kako bismo proveli konkretno u odredbe o kojima smo zajedno odlučili sa državama članicama i komisijom. Ulog je velik za naš kontinent unutarnjem tržištu i svim akterima na njemu moramo dati sve instrumente kako bi se ono moglo nositi sa e, novim svjetskim okruženjem i kako bismo mogli izvući korist iz globalizacije. Ne radi se o tome da odbacimo naša načela, nego da zajamčimo visoku razinu zaštite na našem tržištu potrošačima i da Europu uistinu uvedemo u 21. stoljeće. Međutim, htjela bih ovdje inzistirati na jednom pitanju. Provedba kodeksa u predstojećim tjednima i mjesecima bit će jednako važno kao i glasovanje koje će se održati sutra i sve ono što je prethodilo glasovanju. Mi smo sada zacrtali smjer e, za komisiju i carinske službe kako bismo mogli provesti u djelo ono što smatramo najboljom e, Europskom carinskom unijom. E, I zato je bitno da u pripremi na svim tehničkim odredbama uključimo sve dionike, sve zainteresirane strane kako bi uistinu postupak bio transparentan. Na taj način bi se kroz raspravu došlo do najboljeg mogućeg rješenja od kojeg će se imati koristi. Nemam uopće sumnje da ste vi prenijeli e, te upute svojim službama, gospodine povjereniče, i da će stručnjaci u državama članicama isto tako provoditi ove odredbe na isti način. I nadam se da ćemo svi zajedno raditi na tome. Hvala sada riječ ima povjerenik. Thank you, Mrs. President. Hvala, izvjestiteljice, uvaženi zastupnici. E, nova uredba o carinskom zakoniku koja je tema današnje rasprave primjer je kako učinkovita e, dobro pripremljeni institucionalni pregovori mogu biti. Posebno želim pohvaliti gospodina Harbora i gospođu Legrip na pozitivnom ishodu i aktivnostima te na činjenici da su ispoštovali rokove revizije moderniziranog carinskog zakonika. Velik broj službi nije vjerovao da je to moguće u tako kratkom vremenskom roku. Osim toga, čitav niz pitanja koja su se pokazala problematičnima u okviru moderniziranog carinskog zakonika rješena su na zadovoljstvo sviju institucija kao što je privremeno skladištenje ili čak jamstva. Općenito možemo reći da e, trenutni konačni proizvod bolji od originala. Htio bih naglasiti tri ključna a, načela koja ponekad zaboravljamo. Kao prvo, pravna sigurnost koja se omogućuje na način da se e, ojačana zajednička pravila stavljaju direktno u osnovni akt time se podržava uniformna primjena zajedničkog carinskog e, kodeksa. Isto tako naglašavam potrebu uspostave ravnoteže između obavljanja zadaća e, carinskih uprava i omogućavanja trgovine. Drugo, posebni je naglasak stavljen na načelo okruženja bez papira e, kada je riječ o carinskom postupku. Ovo je od ključne važnosti s obzirom na postojeću pravnu situaciju gdje nije pravilo da se koriste isključivo elektronički postupci. Komisija očekuje da će usklađena primjena uštedjeti mnogo vremena za trgovinu. Treće, potvrda potrebe za partnerstvom između e, carinske uprave i trgovaca. To se odražava posebno u većoj vidljivosti koja se daje statusu ovlaštenih gospodarskih subjekata i pogodnosti koje s toga proistječu. Mislim da se svi možemo oko toga složiti, ali danas se to ne odražava u važećim zakonskim propisima. Zahvaljujući e, zajedničkoj carinskoj uniji imamo snažnu pravnu osnovu kako bismo podržali e, osnaživanje tog partnerstva u predstojećim godinama. Osim toga, ova unija treba prijeći sa riječi na dijela. Uvjeravam vas da će komisija izvješćivati parlament o pripremnom radu na budućim delegiranim i provedbenim aktima. Komisija je isto tako opredjeljena da uključi države članice i stručnjake u području trgovine u pripremne radnje e, kroz transparentni postupak konzultacija. Hvala povjereniče. A sada riječ ima zastupnica Muskardini iz Odbora za međunarodnu trgovinu. Dobro večer. Napokon su u parlamentu glasa o važnim reformama. Dakle, da se olakša poslovanje subjektima u okviru jedinstvenog tržišta. Nedostatak tih reformi je donijelo štete i potrošačima, a i samim gospodarskim subjektima. Mnogo smo puta ponovili da ne možemo imati funkcionirajuće unutarnje tržište ako na svakoj granici postoje različita pravila, različita radna vremena, različiti način rada, gospodarski subjekti koji su ovlašteni i drugi koji nisu te različiti postoci PDV-a. Razlike koje razdvajaju Europe s većim kontrolama te višim PDV-om samo naglašavaju tu nejednakost. Ne možemo imati slobodno tržište bez zajedničkih pravila i samo takvo tržište će donijeti pogodnosti potrošačima i gospodarskim subjektima. E, carinski sustav mora biti ujednačen, nadam se da će taj proces ujednačavanja i harmonizacije biti brz. Ako želimo zaštititi naše građane te potaknuti gospodarski rast koji je ugušen e, krivotvorenim proizvodima, moramo doista započeti s modernizacijom carinskog zakonika. A sada dolazimo do e, govornika u ime klubova zastupnika, u ime EPP p-a, gospođa Jazlovjecka. gospođo predsjedavateljice, dame i gospodo, dokument o kojem danas razgovaramo nije samo osnovni pravni dokument za Carinsku uniju, već se mora tretirati kao instrument za povećanje ulaganja u unutarnje tržište. U ovom izvještaju Europski parlament naglašava potrebu za podnostavljivanjem pravila te uvjeta koji će biti e, bolji za poslovanje. Zakonska e, carinska unija je važan dio unutarnjeg tržišta i samo ako se bude primjenjivala na pravilan način tržište će raditi u svom punom potencijalu. Izvještaj naglašava potrebu da se ujednačeno primjenjuje zakonik u svim zemljama članicama i stoga bismo voljeli da sve zemlje članice koriste elektronsku razmjenu podataka između carinskih tijela, carinskih, to jest carinskih uprava te gospodarskih subjekata kako bismo izbjegli uh, višestruko ponavljanje postupaka koje će naštetiti e, trgovinskoj razmjeni. Takva pravila se mogu primjenjivati isključivo u iznimnim slučajevima. Osim toga moramo e, podržati ideju gospođe Legrip Grip da se stvori sustav u kojem će E, biznismen morati pružati podatke carinskoj upravi samo jedanput. To bi trebalo biti moguće zahvaljujući modernim carinskim sustavima. Na taj način ćemo im olakšati život, ali će i kontrole biti na jednoj višoj razini. Još jedan prijedlog je uvođenje pravila o ovlaštenim gospodarskim subjektima. Ta će pravila omogućiti pouzdanim e, subjektima da koriste pojednostavljene postupke, a istovremeno će raditi u sukladno sa pravnim propisima. Osim toga, mislim da je važno da se izvjestiteljica nije koncentrirala samo na prilagodbu odredba Lisabonskom ugovoru te modernizaciji propisa, već vidi Carinsku uniju kao instrument koji je od ključne važnosti za konkurentnost unutarnjeg tržišta pojednostavljene procedure za poduzetnike će dugoročno utjecati na rast u Europskoj uniji. Hvala vam, gospođa Rapti, u ime socijaliste i demokrata. Hvala vam. Ovo je vrlo dobar trenutak za modernizaciju carinskog zakonika Unije te za ovaj izvještaj u parlamentu. Jako smo se e, trudili na tom izvještaju i gospođa Legripe je predstavila odličan tekst. A e, Malcolm Harbour, predsjednik e, odbora je odlično vodio trijalog i sav je taj napor donio do ovog odličnog prijedloga zakonodavnog akta koji će doista pomoći građanima Europske unije. Jako je važno da građani Europske unije razumiju ovaj e, zakonodavni akt koji je vrlo tehnički, ali moraju shvatiti da će im taj propis direktno pomoći. Olakšat će im život, olakšat će poslovanje tvrtkama u trenutku krize. Danas i jedne i druge doista moramo zaštititi na najbolji mogući način. S ovakvim propisima ćemo pomoći našim građanima i ako dobijemo pitanja poput, e, ako se nađemo u situaciji, dakle, na primjer, e, ako se krivotvorena roba ili opasna roba nađe na tržištu, moramo moći odgovoriti na takve probleme. Države moraju modernizirati svoje sustave, sada to mogu učiniti i imaju dovoljno vremena da se usklade. No u onim zemljama u kojima je napredak već ostvaren, te će zemlje moći nastaviti e, implementirati svoje najbolje prakse a druge zemlje članice mogu kopirati ono što su druge zemlje već učinile. Mislim da je ovo jako dobar trenutak za ovaj izvještaj i mislim e, da će pomoći u ostvarenju e, jedinstvenog unutarnjeg tržišta, a sada riječ ima gospodin Rinaldi iz grupe Liberala i Demokrata. Ovo se čini kao jedan vrlo tehnički dokument, no jasno je da donosi brojne pogodnosti tvrtkama i građanima. Do Gana dolazi iz perzijske riječi koja znači eh, dakle trosjed, mjesto gdje se moglo sjesti, odmoriti. To je oduvijek bio sinonim čekanja. I čak i danas je to eh, čimbenik troška za naše tvrtke. Eh, nikada se ne zna koliko se točno mora čekati, troš, postoje administrativni troškovi i važno je koristiti i sredstva, a i dane. Dakle, prođu brojni dani prije nego što brojni gospodarski subjekti ili čak i privatnici e, prije nego što do njih dođu ti proizvodi i prije nego što ti proizvodi napokon pređu granice. Tako da taj rad na novom carinskom zakoniku je ozbiljan i važan i mislim da je ovo e, na čemu radi parlament i u okviru trijaloga vrlo bitan. I drago mi je da imamo neke prijedloge koji će unaprijediti prvotni prijedlog. E, mnogo se oslanjamo na informatičke tehnologije, a to ne može nego donijeti nam jednostavnost i uštedu. Dobro je imati jednostavan sustav uz dakle iznimke koje se mogu dati u određenim slučajevima, no važno je da imamo jedinstveni sustav za 28 zemalja članica. U protivnom ćemo, će se dogoditi ono što već spomenuto, dakle sve veća udaljenost između naprednijih zemalja i onih koji još uvijek malo zaostaju. E, isto tako se slažemo potrebom za zajedničko skladištenje isto tako e, o odredbama o iskrcaju proizvoda i naravno carinska e, tijela moraju imati mogućnost provjeriti proizvode. E, izmjene koje je predložio parlament su važne. Mislim da bi bilo vrlo važno istražiti ideju koju je predložila radna skupina za međunarodnu trgovinu kako bismo pokrenuli ono što bi na kraju trebao biti cilj Europske unije, a to je zajedničko carinsko tijelo za svih 28 zemalja članica. Imamo unutarnje tržište e, zemalja koje imaju granice sa trećim zemljama i mi moramo svi imati iste obveze. Mislim da bi to bilo ostvarenje koje bi dokazalo da je više Europe u određenim situacijama ipak dobro za uh, naše građane. Ali započnemo sa zakonikom. Jedinstveno europsko tržište mora osigurati dosljedna pravila koja će vrijediti za trgovinu unutar Europske unije i carinski propisi iznimno su važni u tom pogledu. Oni mogu povećati konkurentnost Europe u odnosu na ostatak Europe, e, svijeta. Uvelike sam za pojednostavljenje e, carinskog zakonika Europske unije kako bismo izbjegli udvostručivanje postupaka i jedinstveni elektronički sustav bi svakako u tome trebao pomoći naravno to će doprinijeti i do snižavanja cijena niže cijene su e, svakako na korist našim potrošačima moramo naravno učvrstiti položaj ovlaštenih gospodarskih subjekata kako bi oni imali pravo koristiti sve različite pojednostavljene postupke u ovom trenutku neke isprave treba podnositi dva puta i time se e, postupci produljuju dokumenti moraju biti biti jednostavni i e, treba ih moći lako protumačiti. Hvala vam lijepo. Prelazimo sada na druge govornike. Gospođa Gebhard, izvolite. Hvala vam lijepo, gospođo predsjedavajuća. Svrha reforme Europskog carinskog zakonika jest pojednostavljenje carinskih postupaka, modernizacija i olakšavanje posla e, tvrtkama, a istodobno i prelazak na elektronički sustav. Mislim da je ta ideja bila svakako dobra, iznjela je Europska komisija, a parlament ju je pozdravio, no u prijedlogu komisije bilo je i nekih elemenata koji su e, prijete da ugroze taj cilj recimo pravila o nepreferencijalnom podrijetlu e, to je ključno e, pitanje komisija je zanemarila implikacije velikog opsega trgovine između Europske unije i trećih zemalja na taj način bismo mogli podjarmiti E, mnogo posla koji smo mi odradili kao zakonodavno tijelo, a jednako tako i određene presude Europskoga suda. E, naime, postoji opasnost da to dovede do prevelikog e, birokratskog opterećenja za tvrtke postoje mm, različita pravila koja bi se mogla donijeti vezano uz e, različite preferencijalne popise. Mi smo uspjeli se e, oduprijeti takvom prijedlogu i drago mi je što i gospođa Legrip podržava takav pristup i također se slaže da treba pronaći novi pristup. Mi smo u pregovorima sa vijećem postigli kompromis, mogli smo ići i dalje, ali mislim da je taj kompromis prihvatljiv ciljevi koje je iznijela Europska komisija po mom mišljenju su iznimno važni i zbog toga mislim da će moj klub moći glasovati za ovaj prijedlog. Doista se nadam da će ovaj prijedlog biti proveden u praksi što je to e, prije moguće kako bi Europska carinska unija bolje funkcionirala. Hvala vam lijepo gospodin Koferati, izvolite. Hvala vam. Kao što su spomenuli kolege koji su govorili prije mene, došli smo do rješenja koje je u načelu pozitivno nakon nejednostavnog puta. Ovaj rezultat je omogućen zahvaljujući radu naše izvjestiteljice te svima onima koji su s njom surađivali iz svih klubova zastupnika. Mislim da je važno da imamo status ovlaštenog gospodarskog subjekta da se temelje na certifikaciji, no da se pritom poštuju sigurnosne odredbe. Važno je da nepovlašteno podrijetlo ostane u formulaciji koja je definirana u ugovoru. No, htio bih ovo definirati kao jednu prijelaznu točku, ne kao dovršetak jednog puta, čiji bi konkretan cilj trebao biti e, što bolja sljedivost bilo kojeg proizvoda. I na kraju, gospodine povjereniče, zadnje što sam htio reći jest da moramo ojačati kontrolu i nadzor od strane same komisije. Zato što samo kroz dosljedno postupanje te e, stavljanje na raspolaganje resursa moći ćemo imati carinski sustav koji će funkcionirati na savršen način. Carine imaju sve važnije i važnije zadaće. No, kao što znate, e, te zadaci idu od kontrole, sigurnosti, kontrole intelektualnog vlasništva, borbe protiv krivom Važno, no jako je važno da svima njima u slučaju da dođe do problema koje ne mogu jednostavno predvidjeti, da im damo mogućnost da izvrše kazne u slučaju da se krše propisi ili da im pružimo potrebne resurse u slučaju e, nezakonitih postupanja. Vaša uloga zapravo započinje u ovom trenutku, zato što kako bi propisi na kojima sada radimo bi imali što bolji učinak. Hvala vam gospodini Koferati. Pred nama je procedura spontanog javljanja za riječ. Hvala, hvala vam predsjedavateljice i hvala izvjestiteljici. Potpuno podupirem ovaj carinski zakonnik Unije i njegove preinake kojeg je predložila komisija i to što će se prilagoditi odredbama iz Lisabonskog sporazuma. Važno je da se takav zakonik primjenjuje na dosjedan način diljem Europske unije, zato što će to donijeti velike prednosti cijelom unutarnjem tržištu. Slažem se da se postupci moraju pojednostavniti, da se mora koristiti informatička tehnologija kako bismo razvili okruženje koje je konkurentnije te kako bi se omogućio rast. Čini mi se da je E, su sve te nove mjere usmjerene prema pojednostavljenju carinskog zakonika, e, recimo status ovlaštenog gospodarskog subjekta te potreba da se predvidi ulazak e, reguliranog proizvoda. Stoga mislim da možemo podržati ovaj izvještaj i čestitam izvjestiteljici na njezinom radu. Hvala, gospođa Rojtova.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 ova nova revizija pravila e, za našu carinsku uniju predstavljaju doista jedan moderan instrument e, koji će omogućiti dosljedan informacijski sustav kojim će se mnoge stvari rješavati elektroničkim putem. Također poslovni subjekti moći će komunicirati iz svojih sjedišta, a iako se e, teret posla stavlja na carinske subjekte subjekte u drugim državama članicama, ali oni ovlašteni gospodarski subjekti koji budu poštivali pravila moći će raditi mnogo jednostavnije. Jednako tako carinske vlasti moći će se sada usredotočiti na sumnjivu robu i na one gospodarske subjekte koji su također sumnjivi. Također e, u ovom zakoniku predviđeni su obvezni rokovi za carinske e, za carinska tijela tijela i sve to je iznimno važno e, i za mala i srednja poduzeća. Hvala vam lijepo. E, hvala vam lijepo, gospođo predsjedavajuća. Kao predsjednik odbora htio bih posebno zahvaliti gospođi Konstans Legrip i e, izvjestitelju u Sjeni. Golema količina posla je obavljena kako bismo postigli sporazum o ovom prijedlogu i trebamo također zahvaliti i irskom predsjedavanju jer da nije bilo njih osobito kad je riječ o golemom poslu koji smo trebali e, obaviti vezano uz provedbene instrumente e, onda ne bismo danas imali ovaj rezultat ovo nije samo važno tehničko pitanje nego je bila potrebna i važna politička suglasnost Zahvaljujem Zahvaljujem svima na suradnji. E, također e, rekli ste kako smatrate da na kraju imamo bolju direktivu nego što je e, taj prijedlog bio na početku. No ovo je tek početak. Raspravljali smo i o direktivi o uslugama. Tom temom se bavimo od 2006. godine. Kada je riječ o carini, moramo doista biti pozorni kad je riječ o provedbi novog carinskog zakonika. To mora ostati na našem političkom dnevnom redu. Moramo pritisnuti državne članice da ulože u provedbu ovog, e, ovih carinskih e, propisa jer to je važno i za funkcioniranje unutarnjeg tržišta, ali i za naše potrošače i naše e, građane. Pitanje zaštite, odnosno sigurnosti proizvoda, borbe protiv krijumčarenja, odnosno odnosno krivotvorenja, to su sada sve više i više zadaće naših carina. Još jednom zahvaljujem svima i radujem se e, odobrenju ovog prijedloga od strane komisije, e, odbora za unutarnje tržište sutra. Hvala lijepo, povjereniče, e, izvolite, imate riječ. E, ovaj e, parlament pokazao je veliko zanimanje za carinski zakonik što pokazuje koliko je carinski zakonik važan za Europsku uniju i za čitavo naše društvo. E, prihvaćanje temeljnog propisa uvijek je od ključne važnosti za neko područje kada je riječ o carini E, komunikacija komisije je e, pokazala da smo došli do sporazuma i da je to prvi e, korak na ostvarenju našeg cilja koji smo se zacrtali za 2020. godinu, a to je da imamo ujednačeni carinski sustav koji će pružati istu razinu usluge svugdje u Europskoj uniji. Ja doista mislim da će ovaj novi zakonik tome doprinijeti, da će e, biti, da će se pokazati pouzdanim e, prema našim trgovcima, ali jednako tako i da će štititi naše građane od različitih prijatelja prijetnji. Dakle, važno je da carina uspije nastaviti svoj ključan rad i to na učinkovitiji i isplativiji način. Još jednom e, zahvaljujem gospodinu Harberu na odličnom poslu, zahvaljujem gospođi Grip i izvjestiteljima u Sjeni. Svi su odradili izvrstan posao ovo je e, bio vrlo veliki, vrlo zahtjevan, stručan predmet i drago mi je što smo uspjeli postići kompromis kada je riječ o tako važnoj temi kao što je Carinska unija. Hvala vam lijepo. Hvala i vama na ljubaznim riječima i sada predajem riječ izvjestiteljici gospođi Legrip. Hvala gospođo predsjedavajuća. Na meni je red da zahvalim svim govornicima koji su uzeli riječ. Mislim da smo imali kvalitetne razmjenu mišljenja i to govori u prilog interesu koji svi pokazujemo prema osnaživanju Carinske unije i poboljšanju carinskih postupaka na unutarnjem tržištu. Svi znamo da je to jedan od temelja za jačanje gospodarskog rasta i konkurentnosti u Europi. Nekoliko kolega je inzistiralo na postojanju jedinstvenog sustava od 28 država članica. Ja se u potpunosti slažem s njima, već sam imala prilike i reći da je uistinu važno da idemo u smjeru europskog sustava funkcioniranja carinskih uprava. Osim pojednostavljivanja i poboljšavanja carinskih postupaka, što podrazumijeva smanjenje birokratskog opterećenja za poduzeća, to je isto tako i put gospodarskog oporavka i konkurentnosti gospodarstva. Mislim da ne smijemo zaboraviti niti na taj cilj. I zaključno želim reći i ponoviti ono što su rekli neki govornici, a to je da ova pitanja koja se tiču Carinske unije mogu zvučati suhoparno ili tehnokratski, čak i dosadno. Nakon 18 mjeseci rada u parlamentu shvatila sam da to uopće nije slučaj. Naravno, to su pitanja koja su u središtu ekonomskih i industrijskih interesa u Europskoj uniji, to isto tako u središtu financijskih interesa kojima se rukovodi Europska unija. Svi znamo važnost e, carina i prihoda od carina, ali isto tako to e, se vrlo tjesno tiče interesa potrošača i tvrtki čiju, na čijoj zaštiti treba i dalje raditi u svijetu gdje je konkurencija sve žešća. Nadam se da će u predstojećim mjesecima, naime, primjena putem delegiranih akata i provedbenih akata je posao koji je još pred nama, kao što je spomenuo Malcolm Harbour i to je jednako važan posao kao i onaj koji je prethodio i nadam se da će Europski parlament i dalje budno pratiti nastavak našeg zajedničkog rada. Hvala. Hvala. Zahvaljujem zastupnici Hvala, dragi kolege. Glasovanje o izvješću zastupnice Legrip bit će sutra u 12 sati. Sada smo završili s radom. Na